Dear colleagues, let's uh, move to the uh, agenda 16. točka dnevnog reda obavijest o parlamentarnim izborima u Kosovu 6. List, Kosovu 6. listopada ove godine. Europski je e, parlament poslao promatračko izaslanstvo za promatranje tih izbora u listopadu. Na čelu tog izaslanstva je bio Andrej Kovačev i ono je bilo dijelom observacijske e, promatračke misije Evropske unije i e, gospođa Viola Kremontobadel je e, također bila tamo i svi smo svjesni važnosti rezultata ovih izbora. Nadamo se da će sljedeća vlada nastaviti s reformama e, na e, tragu e, Evropske unije i da će to biti dobro za cijelu regiju. Što se tiče E, ostaloga e, nadamo se da će biti povučene e, tarife koje su stavljene na uvoz Srbije i Bosne i Hercegovine a ja ću dati riječ kolegama koji su bili članovi promatračke misije i prvo gospođa Viola von Kramp Budući da je ovakva informacija tehničko pitanje, dat ću samo neke primjedbe, osobne primjedbe. E, mislim da usporedbi s prethodnom temom ovo e, pozitivna stvar, ono što smo vidjeli e, tijekom samog izbornog dana i prije toga, čini mi se da je sve bilo dobro vođeno i transparentno i mi kao promatračka misija Europske unije e, imali smo e, puni sastav 18 promatrača u punom vremenu, 36 u skraćenom vremenu i punu misiju od 108 promatrača ukupno. E, možemo reći da smo, e, su nas na Kosovu iznimno toplo primili i to i e, s albanske i srbijanske strane i manjine jednako tako. Pa pretpostavljam da je što se tiče samih e, promatračkih misija, ovo bila jedna od najjasnijih, najčišćih. Promatrali smo i glasovanje i brojnje glasova i e, to smo pozitivno ocijenili. Imali smo doista srdačnu i dobru e, suradnju sa CSC-om i 9. rujna je CSC e, e, e, usvojio naputak da se za glasovanje mogu koristiti samo osobni dokumenti izdani na Kosovu. Bilo je tu pritužbi srpske liste na to i njihovih predstavnika, ali općenito govoreći na sam dan izbora nije bilo neprilika, niti je bilo e, dokaza e, o tome da ljudi nisu mogli dobiti nove dokumente, pa smo i mogli zaključiti da je sve prošlo glatko. Kampanja je bila vrlo e, živa i u srpskom e, dijelu Kosova bilo je e, zastrašivanja e, određenih nesrpskih kandidata i njihovih podupiratelja. Srpska lista je rekla da svi Srbi trebaju isključivo glasati za srpsku listu i Mm, time se ograničila sloboda govora, temeljno e, pravo i e, zapravo za e, kosovske Srbe ovaj cijeli proces nije bio na razini europskog standarda. I možemo reći da je izvještavanje medija bilo dobro uravnoteženo E, i e, pravni okvir ovih izbora ostao je isti kao za prethodne izbore e, već su utvrđeni određeni nedostaci prekratak rok nedovoljno vremena za kampanje i tako dalje Želim spomenuti i e, ogromna sredstva utrošena u ovu izbornu kampanju. 200 milijuna eura navodno e, utrošena od strane političkih stranaka, a i dalje je e, glavni prijepor netransparentnost financiranja kampanja. I što se tiče vjerodostojnosti biračkih popisa, Dakle, e, imali smo jedan milijun zarez 139 e, tisuća, e, jer i tu je bilo i ljudi iz dijaspore, ali i preminulih. Izlaznost je bila gotovo 10% viša nego na prethodnim izborima oko 44% i evo mislim da je to sve e, mogu dati riječ i e, drugim kolegama i e, imam još tehničkih informacija koje možda nisu tako relevantne, a bude li pitanja, odgovorit ćemo. Hvala vam lijepa i prije nego što dam riječ gospodinu Kovačevu, šefu parlamentarnog izaslanstva, promatračkog izaslanstva, reći ću da je s nama i gospodin Bernard Nike, veleposlanik Kosova, kojeg pozdravljamo, a gospodin Kovačev sad ima riječ. Hvala vam lijepa predsjedatelju, hvala lijepa Viola na e, svemu dobro odrađenom i želim eh, zahvaliti i kolegama koji su bili u misiji gospodin Mandel, gospodin Franc, Sardori i gospođa Word i Hvala na njihovoj predanom radu i objektivnosti i e, parlamentarni izbori su izbori promjene po prvi puta od e, deklaracije o neovisnosti kosovski e, su E, glasači podržali e, oporbu, a vladajuća stranka priznala je poraz, što će sve doprinijeti procesu konsolidacije demokracije. E, ovaj proces bio je kompetitivan, dobro se njime upravljalo i mi, kao što je rekla gospođa von Kremon, da se očekuju određeni problemi u području e, u područjima e, kosovskih Srba i da je tamo proces e, nije bio na razini međunarodnih standarda te da je srpska lista pokušala monopolizirati glasovanje e, kosovskih Srba i zastrašivati e, glasače. A kosovske vlasti žele jačati demokraciju, ali trebamo dosljednosti i sustavnog rješavanja problema e, i ja sam o ovome govorio i u Prištini, naglasio bih prvo jednu stvar, a to je financiranje e, stranaka, jer sadašnji e, zakonski okvir ne jamči e, transparentnost i mnoge političke stranke interpretiraju zakon na način da se od njih traži transparentnost samo tijekom predizborne kampanje, što je naravno u jednom vrlo kratkom razdoblju e, i e, e, osim toga, poznato je da je vladajuća stranka dala velike e, ugovore i poslove iz javne nabave e, najvećim donatorima. Naše je iskustvo pozitivno i iznimno nam je drago da se sve odvijalo bez većih incidenata na miran i e, organiziran način. Jako je dobro što su etničke manjine također bile zastupljene, uključujući i e, Rome i e, zastupljenost žena svakako je e, važna za e, budućnost demokracije na Kosovu. E, bila je 30% kvota za kandidate i zapravo mogu reći da su platforme političkih stranaka bile takve da se nisu bavile pitanjima rodne ravnopravnosti izrijekom. Stabilnost Kosova posebno je važna i izbori e, izvori u 2019. bili su e, jedni u nizu izbora koji e, i zapravo nisu promicali osobito stabilnost, ali se nadamo uspostavi novog saziva parlamenta. Kosovo treba novu vladu koja će jačati vladavinu prava i provesti temeljne reforme a naravno puno je tu još e, detalja, ali kao što je rekla gospođa von Kramon, e, imat ćemo u afetu i raspravu o tome bude li potrebno. Hvala vam lijepa još jednom na promatračkoj misiji na Kosovu. Hvala vam lijepa na ovim izvješćima, ne vidim e, zahtjeve za riječ, evo ipak. Hvala lijepa. Ja se slažem s prezentacijom kolega i e, glavne promatračice von Kremon. Ja sam bila u toj misiji i želim naglasiti da ja vjerujem i smatram da su ovi izbori bili dobro organizirani uz pojedine izazove jer e, to, to, to organize it in, a way that maybe would have been Dakle, istovremeno su se odvijali ti rani izbori i e, nije bilo dovoljno vremena e, za neke stvari, ali još je tu jedna stvar i bilo je dobro vidjeti da se angažiralo jako puno mladih ljudi. Kad se mladi angažiraju eh, oko izbora, to je dobar znak, eh, ja vjerujem, za budućnost zemlje i eh, i, i ukazuje na to da ima nade i za tu zemlju i da on, se ona kreće u dobrom smjeru. Dakle, ova pitanja rodne ravnopravnosti svakako su još e, jedan preostali zadatak, odnosno treba će e, se time pozabaviti ne samo kroz kvote, jer to nije dovoljno, nego i kroz različite aspekte politika. Ja sam osobno bila na sjeveru u Mitrovici. Tu e, je, rekla bih, bila e, situacija s izborima više polarizirana, e, a nadamo se e, u buduće i boljem razvoju situacije između Albanaca i Srba na Kosovu. Hvala lijepo. Hvala gospođe Inčir. Gospodin Mandl. Hvala lijepa. Drage kolege i e, veleposlaniče, slažem se sa svim što su kolege navele koji su bili e, u ovoj lijepoj zemlji najmlađoj europskoj e, državi i ja ću se fokusirati na samo jednu stvar koju smatram važnom, a odnosi se na buduće izbore i političke stranke, njihovo ponašanje. E, političke stranke bi trebale imenovati na biračkim mjestima e, članove biračkih odbora i zapravo imaju i takvu obvezu. A po onome što sam ja vidio, u mnogim slučajevima e, većina, e, naročito u ovoj e, regiji i u mnogim slučajevima kad se radi o etničkim manjinama nije bilo imenovanih članova biračkih odbora E, dakle e, manjinskih budući da se radi o jednoj državi i svi su državljani e, Kosova a, i u parlamentu treba poštivati konkretna manjinska prava pa je trebalo imenovati i takve članove u onim dijelovima gdje to nije učinjeno radeći zajedno e, u Raditi zajedno u biračkim odborima predstavljalo bi također napredak za e, bolje razumijevanje između različitih stranaka e, i to će biti naša preporuka budući da su političke, da će i u budućnosti političke stranke na Kosovu eh, imenovati eh, te eh, biračke odbore. I naša ukupna procjena je da su ovo bili relativno dobro organizirani izbori. Hvala gospodine Mandl. Ja sam e, bila članica ovog izaslanstva za e, odnose s Kosovom i bila sam na prethodnim izborima, te smatram da je vrlo važno e, ostvariti kontinuitet upravo u smislu usporedbe s prethodnim izborima, razvojem situacije u e, zemlji i zapravo i ne želimo toliko česte izbore, ali ukupno gledano možemo reći da se čini da država e, ostvaruje napredak, a koji puta se e, organiziraju još jedni pa još jedni izbori. Ja sam Britanka, znam da to može biti destabilizirajuće, ali je jedan živ proces za ljude u novim demokracijama. Želim naglasiti i koliko je važno da mi u Europskom parlamentu izrazimo e, svoje e, prijateljstvo e, i interes za Kosovo budući da smo bili tamo i kao članovi promatračke misije, a ja bih željela i dalje se moći držati za tu ruku i vjerujem da ove, ovo što e, poduzimamo jača i odnose i prijateljstva u samoj zemlji. Evo, još samo jedna osoba prijavljena za riječ. Ne, ovo je bio kraj i sad e, evo možemo reći kad će biti sljedeći, e, sljedeće sjednice AFETA 18. studenog u 15 sati i 25. studenog u Strasburu u 19 sati ali prije tih e, e, redovnih sjednica imat ćemo i izvanrednu sjednicu 11. studenog u ponedjeljak e, Afeta i Devea zajedno i gost će biti premijer Sudana 17 sati je vrijeme. Hvala vam lijepa, zatvaramo ovaj sastanak.